Good morning to all of you. Dobro jutro svima i dobrodošli na e, sastanak odbora za proračun, prije svega usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih primjedbi, da ima, gospodin Dres. Ne radi se o dnevnom redu. mislim da je problematično da povjerenik nije na prvom sastanku odbora nakon što se osnovala nova komisija. Pozvali smo ga a, možda i na sastanak e, koordinatora kasnije. Razgovarat ćemo o srednjoročnom e, planu proračuna i možda bismo ga trebali pozvati, možda bi trebao biti ovdje ili sada ili na sastanku koordinatora. Imamo jako važne rasprave na dnevnom redu i on bi trebao biti ovdje. Imat ću više informacija kasnije o tome kad će gospodin Han doći na ovaj sastanak odbora, pa ću vam reći kasnije. Ako nema daljnjih primjedbi, onda ću početi sa objavama predsjednika. Odlike koordinatora se mogu naći u dosijeu sastanka. Ako nema nikakvih primjedbi, one će se smatrati usvojenima. Kao što e, ste mogli pročitati u e-mailu tajništva 6. prosinca, vijeće je odlučilo da ne usvoji formalno stajalište od EP5 Također nije moguće za ovaj odbor i za parlament da usvoji formalno stajalište o DEP5, što znači praktično da neće biti glasovanja o DEP5 niti u ovome odboru, a niti na plenarnoj sjednici ove godine. Odbijanje vijeća da se pokrene, što znači, znači da će DEP isteći krajem 2019. godine. Također me finsko predsjedanje obavijestilo da vijeće namjerava nastaviti sa usvajanjem uredbe vijeća o mjerama koji se tiču implementacije i financiranje opće, e, generalnog proračuna, proračuna Unije za 2020. godine u skladu sa povlačenjem e, Jedinjene kraljevine iz Unije, znači Brexit a tehničke prilagodbe će e, uzeti u obzir amandmane na uredbe i to će biti do kraja godine. Kako je odbor za proračun 13. E, oktobra e, glasao i usvojio i prilagodbe su samo tehničke, nemamo nikakvu proceduru za odobravanje jer nije potrebna. Osim toga, ako nema primjedbi koja se tiču ne, e, zapisnika sa sastanka 25. studenoga 2019. 19. smatrat ćemo e, taj zapisnik usvojenim. Zatim idemo na glasovanje. Prije svega zaključak protokola o implementacije sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kape Verde. Taj je dosije bio predstavljen 25. studenoga na našem sastanku u Strasburu. Gospođo Markez, ne znam imate li nešto dodati u svezi s ovim dosijeom. Dobro jutro. Gospodin Vandovski je već odgovorio, dakle odgovor je ne. Samo bih rekla da bih potvrdila da ćemo dati mišljenje odboru Ekon da e, glasa u prilog ovome sporazumu jer je dobar za KPVRD i dobar je za Evropsku e, uniju. Gospodin Čonša, samo trenutak, molim vas, samo trenutak. E, nemam karticu za glasanje, pa onda molim vas da dodate moj e, glas. Dakle, glasamo o mišljenju u cjelini. Prema tome otvaramo glasovanje poimenično. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Imamo devetnaest za dva suzdržana u gospodin Johnson e, glas sam ubrojio. Hvala vam. Idemo na sekciju transfera, sekcija 3. Gospodin Fernandez, izvolite, imate riječ. Oprostite, druge sekcije, oprostite, oprostite. E,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 u plaćanje po ovom ugovoru koji se tiče izgradnje e, građevina za smanjenje budućih financijskih e, opterećenja. Imamo li prijevod? Da, mislim da imamo prijevod. E, to je mogućeno putem ušteda, zatim AS broj 2 2019. To je transfer koji se tiče povećanja apropijacija za ICT. 2.447 milijuna eura, zatim kriptografija i povjerljive informacije i komunikacijsku tehnologiju 388 tisuća eura, dječji vrtići 65 tisuća eura i e, zatim nacionalni stručnjaci e, e, iz vojne oblasti 30.250 eura i 1.500 socijalne službe i pomoć osoblju 14.900 eura. To je potrošak EEAS koji je vrlo e, važan. EEAS e je podnio svoj zahtjev koji je manji nego što je očekivano iako su povećane potrebane. E, znači, povećanje proprijavca je omogućeno zbog ušteda i DM5 neće biti usvojen što će osloboditi troškove za plaće. Zatim još jedan transfer iz proračuna je C19 za Europski parlament. To je transfer koji je za za zgradu Konrad Adenauer u Luksemburgu 30 milijuna tisuća eura i to je dio eh, čišćenja eh, prema financijskim uredbama taj mopping up, odnosno čišćenje je 100% mm, zakonito i mm, to je dodaje fleksibilnost eh, proračunu. Ne neiskorištene aproprijacije prije ovoga čišćenja ne prelaze 2 do 3% cjelokupnog proračuna što također naglašava točnost procesa e, proračuna. Dakle, ova iznosi 1,55% o sveukopne e, početne aproprijacije u proračunu za 2019. I stoga predlažem da glasamo za ova tri transfera koja sam upravo predstavio. Hvala. Predlažem da prije svega, e, da prvo glasamo za prva dva transfera, zatim za treći, ako nema nikakvih primjedbi na ove transfere i i N2. Gospodin Andres, oprostite. E, obzirom da ćemo glasati različito, željeli bismo da se glasuje pojedinačno za svaki od ovih transfera u redu. Pretpostavljamo za prva dva da se mogu smatrati usvojenim i to ne možemo tako <clears throat> pretpostaviti, zar ne? To ste htjeli reći. Dakle, moramo glasovati za svaki od ovih transfera pojedinačno. Ima li kakvih komentara za bilo koje od tri transfera? Jer ako moramo glasati za svaki od njih pona osoba, onda e, možemo e, zapravo čuti vaše komentare. Gospođa Arm. Mislim da bismo mogli razgovarati o svemu tome. Što se tiče ovih 30 e, milijuna, ovaj posljednji, e, treći, e, koliko znam, već je donesena odluka na odboru da se ta sredstva doznače za nekretnine. Tako da me zanima, ako imamo mogućnost da promijenimo to, a pretpostavljam da imamo, kada bismo mogli dobiti povratnu informaciju o tome je li moguće izmijeniti odluku? Također bi me zanimalo, shvaćam da je to 1,55% proračuna parlamenta, ali zanima me koliko, dakle to su sredstva e, alocirana za ovaj projekt, no zanima me koliko je vremena potrebno za isplatu. Tu postoji jedan problem e, koji se tiče transparentnosti. Već 5-7 godina se traži više nego što je izdvojeno inicijalno. Važno je da se može izmijeniti ta odluka. Htjela sam još nešto reći. Da, htjela sam reći sljedeće. Dakle, kod izmjene proračuna broj 5 sam shvatila da je tih 30 milijuna, da bi bilo 45 milijuna da smo izglasali tu izmjenu, izmjenu proračuna, a ovih 15 milijuna, naime, koliko se sjećam, 15 milijuna je bilo potrebno za isplatu e, troškova britanskih zastupnika. Tako da se tu smanjio iznos, ali ne znam čemu nam je bio, bila potrebna izmjena proračuna broj pet, kada je tu novac bio na raspolaganju. E, mislim da bismo to trebali stvarno ažurirati da možemo odraditi ovaj e, takozvani mopping up. Gospođa Holmare, Holmajer. Prije svega što se tiče politike nekretnina i mopping upa. To je nešto s čime se borim u odboru KON. To pokušavamo, to nazivamo e, prosinačkom groznicom i to pokušavamo izbići. Mi bismo željeli e, zapravo po, i potrošiti taj novac kako god može, inače ćemo ga izgubiti. Odakle dolazi taj novac recimo iz područja pojedinačni zastupnici e, mogu odlučiti hoće li dodatno putovati ili ne, jer postoji proračunska sredstva za to. Mnogi zastupnici to ne čine. To znači da je taj novac nepotrošen, ali moramo plaćati i kamatu na taj novac zbog e, toga što smo neko, nešto od toga posudili. U posljednjih osam godine smo tražili od tajnika da taj novac se objedini na kraju godine i da se koristi na koristan način, tako da pa plaćamo manje kamatu na mm, posuđena sredstva. Dakle, to bi imalo smisla. Također smo tražili da se neka proračunska sredstva smanje, tako da rupe koje imamo prije eh, je bilo 120, a sada je 40. To je minimalna eh, svota koju parlament eh, troši. Mi pokušamo to smanjiti. Ali kažem, ako bilo što preostane, a uvijek nešto preostane, uvijek ne možete planirati do zadnjega e, novčića, jer recimo putni, putni planovi e, zastupnika se ne mogu tako unaprijed e, predvidjeti. No, ako bilo što preostane, ako moramo nešto planirati, ako moramo taj preostali novac koristiti na drugi način kako bismo izbjegli plaćanje kamate na posudbe. Gospodin, gospođe Berdje Izabel. Hvala. Istina je da uvijek vodimo iste rasprave u ovom odboru, a ovu temu konkretno možemo pogledati na dva različita načina. Kao što je rekla gospođa Holmajer, e, istina je da je u proteklim godinama to bilo mnogo više i uvijek smo kritizirali da ne možemo dovoljno dobro predvidjeti dakle taj da je li to napravljeno kako treba. Ili to stvarno nije moglo biti predviđeno. Mislim da 30 milijuna nije tako visoki iznos, tako da mislim da ćemo morati jako dobro analizirati e, koji dijelovi nisu dovoljno e, izvršeni kako bismo onda u e, sljedećim godinama bolje prilagodili proračun. I zapravo ovo mislim da je ovo jedina mogućnost koju imamo. desetog 12. ili 12. 12. mislim da ne možemo sada tražiti novi projekt kojim ćemo financirati s, s tih 30 milijuna. Tako da ako to možemo amortizirati onda dobro. A sad, tražiti povećanje proračuna kako bi se pokrili e, troškovi Brexita koji se u ovom trenutku ne događa je zapravo više filozofsko pitanje nego računovodstveno. Ako ostaju zastupnici, ako ostaju asistenti, ako treba njihove troškove podmiriti, onda bismo morali izmijeniti e, proračun. Ali u principu to je politička odluka. To će se dogoditi i zbog toga ćemo morati mijenjati proračun. Ako ne, moglo bi se dogoditi da u budućnosti, dakle možda ne Brexit, ali nešto što će utjecati na izmjenu proračuna, onda će nam reći ne, ne, samo vi e, prilagodite vaše proračune ako imate prostora za to. Mislim da je bolje da to zadržimo kako bismo imali prostora da unaprijedimo ostale e, dijelove proračuna. Dakle, nacrt izmjena proračuna je zapravo stvar e, načela. Ne zbog toga što nemamo 15 milijuna, već zbog toga što moramo razmišljati i o budućnosti predvidjeti neke buduće događaje. Misli Mislim da se moramo držati te filozofije, a sada ako nam ostane više novaca, možemo naravno razgovarati o tome kamo to e, usmjeriti. Ali naravno uvijek imamo e, taj novac koji nam je potreban za zgrade. A raspravu o Karlu to možemo staviti za jedan drugi dan. Uh, I would like to suggest that uh, DJ now gives us a sada bi nam e, glavna uprava FINS mogla dati malo više objašnjenja e, o zgradi KAD, odnosno Konrad Adenauer. Je li gospodin Kleti ovdje ili gospodin Bas? Ne, on nije ovdje, ispričao se. Dakle, ja ću vam dati neke objašnjenja o projektu Konrad Adenaru koji taj projekt je počeo prije dosta godina i nije ni blizu za vršetku. Dakle, ovdje imate e, zahtjev za transferom novca od 30 milijuna e, i odnosno 46 e, milijuna eura. Financiranje građevinske konstrukcije je već izvršeno i stoga parlament može tražiti posudbe od različitih banaka nakon što je objavljen e, natječaj za ovu izgradnju. Iako se to čini teško, ovo je dizajnirano kada institucije nisu imale pravo tražiti i izravne kredite od banaka, to je se moglo tek od 2012. godine kada je izdana financijska uredba i onda se moglo obratiti bankama za e, kredite. Ali ono što mi stalno radimo u posljednjih e, nekoliko godina, te mopping up e, su se radile i za druge svrhe recimo informatički uredi, uredi različitih zgrada i također smo udovoljili i drugim transferima u ovim e, okvirima. Recimo jedno je bilo za informatičku tehnologiju, a jedno je bilo za glavnu upravu e, komunikacije ili e, audiovizualne sektore. Znači nema jedne svrhe za svaki mopping up. No, kada sada govorimo o o što se događalo u posljednjih nekoliko godina, te mopping up su omogućile da imamo 66 milijuna kredita da bismo dosegli razinu gdje će e, ukupan trošak izgradnje gotovo potpuno e, financiranja, ali ovih 30 milijuna će smanjiti ukupno financiranje za 44 milijuna argumenti, odnosno jedan od financijskih argumenata je da kako da smo uštedili novac na kamatu i e, od 4 milijuna eura i ta, ako imamo e, varirajuće stope, e, taj, interes, će kamate zaista biti manji, ali iako kamata je fleksibilna pa se nikad ne zna kamo će to otići, no Druga prednost e, za ovog mopping upa je da ne moramo ove mm, svote plaćati e, bilo izravno ili neizravno iz e, proračuna. I možemo očekivati ta plaćanja i dobivate vlasništvo nad zgradom ranije i znamo da će se dogoditi Brexit i da će novi MMF o kojem se e, pregovara i vidjet ćemo da li postoje brojke i ne znamo hoće li to biti prihvaćeno ili ne. Ne očekujemo da će biti veliko povećanje u udjećom godinama. Dakle, to znači da možemo očekivati da ćemo dobiti vlasništvo, puno vlasništvo e, nad našom nekretninom e, u određenom vremenu. I zato smo e, podnijeli ovaj zahtjev za transfer kako bismo plaćali očekivane troškove umjesto da e, autoriziramo druge urede da to potroše drugčije. U nesigurnim vremena e, govorilo se o DAB 5. E, činjenica da sad imamo višak a ne predviđene manjke. To je nešto što je, e, čega smo svjesni od nedavno. Nismo e, bili svjesni bilo kakvih poboljšanja e, prije kraja, kraja izbornog razdoblja o, osim Brexita koji se uvijek pomiče i uvijek nam treba više novaca za to Imamo i stopu ponovnog izbora, novi zastupnici doli, oni moraju uh, uposliti asistente i ako pogledate kakav je obim uh, troškova za asistente i njihovu opremu, uh, te relativne brojke postaju vrlo nepredvidljive jer ti, um, ta zapošljavanje ne ide tako brzo kao što je zapošljavanje asistenata onih koji već postoje. Dakle, predviđene su i povećanja plaća do listopada i to je bilo 3,1%, a onda je Eurostat rekao da će to biti 3%. A da to nije bilo tako, mnoge točke e, u proračunu su bile predviđene sa 2 do 3%, znači da bi, ako bi plaće e, osoblja koje se sada približavaju 7 milijuna eura, posto nije puno, to može ići i gore dolje. Da, pet na kraju, na, nismo trebali na sreću, mi smo e, zatražili to u otravnju i čim je e, mm, odlučeno o prvoj odgodi Brexit sa ožujka na svibanj, E, podnijeli smo ovaj zahtjev za transferom i to je oslobodilo sve, e, odnosno ispraznilo sve rezerve za Brexit jer e, Brexit naš košta 3 milijuna godišnje, a osim toga imali smo problem sa komunikacijama i morali smo Mm, podržati izbornu kampanju u Ujedinjenoj kraljevini, a to nije bilo predviđeno. Zatim je bilo sljedeća odgoda za listopad i to je bilo još 50 milijuna dodatnih. U travnju je deficit već predviđen kad su sve sve je bilo e, iskorišteno kao što smo predvidjeli ja mislim da zahvaljujemo vam na vašem e, objašnjenju. Razumijemo o čemu se radi. Ako mogu sažeti. Ako sam vas dobro shvatio. Vama će trebati još 40 e, milijuna u budućnosti. Je li to dobar zaključak? Da, tako je i to je posljedica činjenice da ste 2012. godine odlučili da uzmete zajam uz fiksnu kamatnu stopu što je bilo razumljivo u to vrijeme i to pokazuje također da niste bili upućeni u tajne gospodina Drage jer protivno biste uzeli promjenjivu kamatnu stopu. Šalim se. Mislim da je to bilo sasvim razumljivo 2012. da ste se opredijelili za fiksnu kamatnu stopu i mislim da bi to bilo dovoljno kao objašnjenje. E, gospodin Adresu je zatražio da glasujemo o ove tri točke odvojeno. Kao prvo, što se tiče ove odluke Suda Europske unije, otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Dakle, to je bio INF 4 kroz 2019. Imali smo 21 glas za, jedan protiv i e, dva suzdržana. Zatim imamo N2 kroz 2019 e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Imamo 19 glasova za, jedan protiv i tri e, suzdržana. I na kraju imamo prijenos e, sredstava C19. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 12 in favor, 3 against, 8 Imamo 12 za, 3 protiv i 8 sudržanih. Sva 3 možemo smatrati usvojenima. Što se tiče politike mm, za nekretnine, e, kao prvo posjetiteljski centar Stefan Weiss, gospođa Keller nije mogla doći, pa riječ ima gospođa Aje. Hvala vam predsjedniče. Fabian Keller nažalost nije mogla biti nazočna pa ću ja govoriti umjesto nje. Što se tiče prvog glasovanja, dakle ovog posjetiteljskog centra, prijedlog e, Europskog parlamenta je da se stvori novi prostor za posjetitelje e, koji se nalazi na esplanadi Solidarnošću. Dakle, cilj je da se stvore nove dvorane za seminare uz one koje se nalaze u zgradi SPAH kako bi se moglo primiti više posjetitelja te da možemo isto tako primati posjetitelje za vrijeme radova na zgradi Spah. To će e, koštati oko 2 milijuna eura i financira se iz linije 2007 i to kroz tri godine od 2019. do 2021. Radovi će početi početkom 2020. a početak e, otvaranja bi trebao biti 2022. i naše mišljenje je povoljno, odnosno pozitivno. Želi li uzeti riječ netko od izvjestitelja u sjeni? I declare the vote open. Onda ćemo glasovati elektroničkim putem. Svi su glasovali. Vote closed. Zatvaram glasovanje. Imamo 20 glasova za, 3 protiv. Usvaja se. Sljedeća točka o zgradama, zgrada Berlemon, dakle radi se o najmu uredskih prostorija, gospođa Aje. Hvala vam predsjedniče, evo ja ću vam eh, iznijeti analizu Fabien Keller vezano s projekt Berlemon, Europska služba za vanjsko djelovanje želi sklopiti sporazum za najam u trajanju od 15 godina od 13.000 tisuća kvadratnih metara u toj zgradi. Dakle, cilj je povećati uredske prostorije s obzirom na povećani broj djelatnika koji je predviđen od 2020. godine. Trebalo bi se zamijeniti također dvije e, zgrade Beljar 100 i Merod e, koji su u najmu Europske službe za vanjsko djelovanje e, čije je ugovor počeo 2018. i 2017. Trebalo bi imati neke manje radove, a zgrada bi mogla biti spremna u listopadu 2020. godine. Taj novi ugovor o najmu će omogućiti povećanje površine od 7500 kvadratnih metara u odnosu na sadašnje prostorije na raspolaganju Europskoj službi za vanjsko djelovanje Dakle, tu se uzimaju u obzir također i troškovi energije, troškovi radova. To je ukupno 67 milijuna eura u razdoblju od 15 godina. Ovaj projekt će se financirati iz poglavlja 207 e, i 201. E, tu se zahtijevaju također dodatna sredstva iz drugih dijelova proračuna putem prijenosa, tako da će se nastojati mobilizirati sredstva redefiniranjem prioriteta i e, promjenom trenutnog plana troškova. Mi imamo rezerve što se tiče Belijara 100, to je jedan od grada koji će se zamijeniti ovim prostorima u Berlemonu. 2018. E, je istekao ugovor, odnosno taj ugovor se može zatvoriti tek 2023. godine, osim ako neka druga institucija ne preuzme taj ugovor o najmu. Odbor regija je u više navrata zatražio da preuzme taj najam. Dakle, naše mišljenje je pozitivno, međutim, razgovarala sam malo prije sa gospodinom koji bi nam možda mogao dati neke odgovore. Mr. Larson, yes, please. Go ahead. Gospodine Larson, izvolite. Hvala vam lijepo. Što se tiče konkretnih pitanja koja se tiču jamstva za Belijar 100, dakle i tko bi mogao preuzeti najam te zgrade. Od samoga početka e, su oni pokazali svoj interes, međutim mi nismo mogli dati jamstvo s obzirom da nismo imali alternativu. Nadam se da ćemo uskoro dobiti alternativu u zgradi Berlemon i onda ćemo dati jamstvo odboru za regije. Kako bi mogao službeno ponuditi jamstvo, još uvijek nisam dobio njihov odgovor, ali ću rado E, organizirati to da, se, da oni dobiju to pisano jamstvo. Oni od samoga početka su ti koji su uputili zahtjev. Ne znam više o tome koje su njihove potrebe. Oni inzistiraju na tome, žele da, se, da im se da datum i evo, mi ćemo to, ako se ovako nastavi, moći i učiniti. Gospođa Holmajer od izvjestitelja u Sjeni. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, s obzirom da je ovo dakle udvostručuje e, površinu u četvornim metrima, e, to podrazumijeva da se povećava broj djelatnika. Što se tiče sistematiza plana sistematizacije radnih mjesta, ne vidim da taj plan podrazumijeva toliko velik broj djelatnika da E, to opravdava udvostručevanje površine ureda. Međutim, imam dojam da se sve češće događa da države članice upućuju svoje e, službenike i na rad. Međutim, to se pokriva iz općeg proračuna. Dakle, zapravo se ne povećava broj službenika, nego mi uspostavamo međuinstitucijsku strukturu koju mi financiramo. Mi financiramo izgrade, a službenici koji se nalaze u tim zgradama nisu na raspolaganju da rade za nas. Drugo, mislim da bi bilo dobro kada bismo imali precizni pregled plana rada odbora regija i to srednjeročno i na duži rok Dakle, vidjeli smo da se e, zgrade mijenjaju dinamikom od svake tri godine, što ne pojeftinjuje politiku za nekretnine i zapravo je to čini manje transparentnom jer se manje može dobiti dobar uvid. Dakle, neke zgrade neće biti na raspolaganju 2023. Međutim, Dakle, bit će na još do 2023. a mi svejedno ulazimo u najam od 2020. Tu se pojavljaju neka pitanja vezano s to kako se troši proračun. I zatim još jedno općenito pitanje e, upućeno odboru regija i SVD-u. SVD očito se žali zbog nekih stvari. Međutim, ako žele dobiti te zgrade, a priječe parlamenta da ima svoje urede u drugim zemljama, onda to predstavlja problem. Ne očekujem da ću sada dobiti pitanje na ovo prvo pitanje. A što se tiče ovog drugog pitanja, mislim da bi to trebalo odgovoriti, jer mi se čini da se tu uludo troši novac. Kada, ako svaka pojedina institucija pokušava kupiti nekretninu ili, e, dakle, da ili je ugovoriti najam, onda to predstavlja određeni problem. Da, ja znam da gospođa Larsen dobro poznaje ovu situaciju. Što se tiče povećanja broja službenika, mi to ne radimo zato što nas to zabavlja. Mi sada imamo e, djelatnike u četiri različite zgrade. Prije nekoliko tjedana je došlo do povećanja službenika, odnosno to je bilo predviđeno za 2020. godinu i to 169, 112 e, njih bi trebalo biti u glavnoj zgradi. Što se mene tiče, možemo izračunati koliko je njih e, zaposleno na stalno, koliko na ugovor i tako dalje. Međutim, svima im trebaju uredi. Imamo dogovor da vojno osoblje, a zapravo e, tu došlo do najvećeg porasta službenika, Dakle, oni su, dogovoreno je da oni e, imaju status, e, status nacionalnih službenika koji su samo upućeni na rad. Stratkom je možda najveći. E, tu se također u posljednje dvije godine doista dogodio veliki porast djelatnika. Zatim MPCC, to su oni koji organiziraju naše vojne misije u inozemstvu. Dakle, I to bi bilo zapravo, to su dvije najveće stavke i zato nam trebaju novi uredi. E, nije točno da će to biti poluprazno. Biće od početka puno, dakle uredi će se koristiti od početka. I šteta je da imamo tako kratkoročnu viziju. Ako se ovaj trend nastavi, bojim se da ću morati opet zatražiti više sredstava za nekoliko godina. U Berlemonu imamo veliku zgradu, tako da mislim da to ima smisla. Također smo ugovorili dobru cijenu, to je već spremno. Parlament je koristio to do prošlog ljeta i cijena je doista konkurentna, mnogo je povoljnija nego što smo uspjeli ispregovarati drugdje. Dakle, u srednjem roku možda možemo organizirati naš rad u tri glavne zgrade i to je već puno. Dakle, jedna gdje se nalazimo sada, zatim radi se na izgradnji Nila, međutim to je više jedno e, visoko osigurano područje i nadamo se da možemo imati još jedno zgradu za administraciju, što znači da je razina osiguranja redovna, ne treba nam neko posebno osiguranje. Imamo 140 e, dakle mjesta gdje, koja dijelimo s drugima. Nije točno da se mi ne slažemo s time da dijelimo prostor e, s drugim institucijama. Bilo je takvih primjera. E, ponekad se može dogoditi da naprosto nemamo više prostora i ne možemo nikoga primiti, a ponekad postoje i politički razlozi koji predstavljaju određene probleme. Znam da se razgovara o Londonu, neću sada ulaziti u tu raspravu, no e, mi nemamo ništa protiv toga da nam dođu službenici iz drugih institucija ili država članica. 7% djela odnosno površine E, u našim delegacijama, odnosno u našim zgradama e, su uredi koji, kojima se nalaze djelatnici iz drugih institucija. Evo, ja bih samo htjela reći da je ovih 7% doista visok postotak. Neću ulaziti u detalje, ja sam se konzultirala s drugima ali mislim da u nekim veleposlanstvima to nije tako visoko. Planiraju se i nove zgrade i bilo bi dobro kada bi e SVD mogao stupiti u kontakt s nama. Zatim, što se tiče ovih detaširanih e, nacionalnih stručnjaka. Trenutno se dakle stvara ova međuinstitucijska struktura i nemamo što reći na to, ali kada je riječ o organigramu i zgradama, vidimo da vijeće pokušava oduzeti službenike komisiji parlamentu, države članice, tu pokušavaju plasirati svoje detaširane državne službenike i s njima se može surađivati, ali što ako države članice kažu mi ne želimo da oni s vama surađuju, samo želim reći da službe i Europskog parlamenta i SVD, dakle da je došlo zapravo do jednog pogoršanja e, funkcioniranja u svim institucijama. Thank you. Is there any other of the shadow reporters wanting to... Želi li možda još netko od izvjestitelja u sjeni uzeti riječ? Ako to nije slučaj, onda možemo prijeći na glasovanje. Dakle, glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Everybody voted. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 16 za, 3 protiv i 5 suzdržanih usvaja se. The um, voting session. I time smo zaključili glasovanje za danas. Further item or next item on the agenda. Uh... Sljedeća točka dnevnog reda i dalje politika upravljanja nekretninama a odnosi se na urede delegacije u Pekingu, Kini. Izvolite, gospođa Je, hvala vam lijepo. Pozdravljam rad Fabian Keller, koja, kao što sam već rekla, nije mogla nazočiti u ovom sastanku. Dakle, što se tiče sklapanja ugovora za najam ureda delegacije u Pekingu, Dakle, radi se o produžetku postojećeg ugovora o najmu, što zapravo ne bi trebalo biti predmet traženja odobrenja proračunskog tijela, no tu postoji jedna specifičnost s obzirom da e, temeljem ugovora može doći do povećanja najma, iznosa najma za 20%. Tu se nalazi čitava, tu bi se trebala naći čitava delegacija, sada se nalazi u dvije zgrade. Od 2002. godine nije došlo do povećanja iznosa najma i zapravo je cilj da se kompenzira porast cijena najma u četvrti gdje se nalazi ta zgrada, to je diplomatska četvrt. Dakle, možete li nam reći e, koliko bi bio iznos najma nakon tog porasta i nadalje e, Produžetak ugovora na četiri godine i što se tiče ovog projekta e, izgradnje zgrade, e, to bi moglo trati najmanje četiri godine. Dakle, zašto e, onda ne produžiti ugovor na pet godina do otvaranja novog dijela zgrade? Any of the shadow reporters or Javlja li se netko od izvjestitelja u sjeni? Gospođa Holmajer, izvolite. I ja imam posla danas ali stvarno nisam raspoložena za prepiranje. Kažem dakle da za zgradu, za e SVD, ali u budućnosti će pučani odbiti bilo kakav zahtjev za novom nekretninom, e, osim ako se ne uspostavi suradnja s parlamentom. Gospođa Guardia Zabal, hvala vam. Ja vam samo jedno pitanje. Kada se obnovio ili potpisao e, bivši ugovor o najmu, ne znam kada se to točno dogodilo. Danas kada znamo da moramo sačekati još najmanje četiri godine da bi se e, otišlo u novu zgradu ili da bi se sagradio novi dio te zgrade. Naravno da će vlasnik povećati najam za jedno 60% i to ćemo vjerojatno morati prihvatiti zato što zapravo nemamo prostora da postupimo drugačije no u tom trenutku se nije moglo, e, tada zapravo, se nije moglo predvidjeti da će biti potrebno više vremena za e, izgradnju novog, novog dijela zgrade. Thank you. Mr. Andresen? <clears throat> Yeah, we are also supporting it, but... Um, Mi to također podržavamo, ali imam isto nekoliko pitanja koje je spomenula gospođa e, Gardija Zaval a to se odnosi na nekretnine, mhm. ali ne specifično eh, o temi o kojoj moramo danas eh, odlučivati. Ali bih to svejedno spomenula, to je dakle sigurnost eh, IT-a, recimo u zemljama poput Kine. Volio bih dobiti više informacija o tome, ne znam da li je sada trenutak ili kasnije, ili u pisanom obliku, no mislim da bi to bila bitna tema i volio bih čuti nešto više o tome. Hvala. Sada gospodin Kus. Hvala vam. I ja bih se osvrnula na ono što je rekla gospođa Holmajer. Mislim da je postavila sva prava pitanja i ono što je pitala o, zgradi e, ulici, o zgradi Berlamon i što se događa u Briselu, a se pitanja, zapravo ista pitanja vrijede i za Peking da li, se tamo, da li je tamo također riječ o zgradama koje se dijele sa drugim e, europskim institucijama? Bi li bilo moguće e, surađivati unutar tih zgrada? A ako već govorimo o izgradnji nove zgrade, kakav je točno plan? I kako će sve to izgledati u budućnosti? Hvala vam svima na pitanjima i na riječima podrške e, i pokušat ću odgovarati na sve. Nadam se da neću nekoga zaboraviti. Kao prvo, što se tiče obnove. E, kineska vlada nas je obavijestila da oni imaju sada ograničenje od četiri godove na produžetak ugovora, tako da eto imamo to ograničenje. Ja osobno i onako ne smatram, to je moja ocjena, mislim da nećemo biti spremni s novom zgradom u četiri godine, tako da pretpostavljam da ćemo imati e, ponovnu produžetak. E, čuo sam pitanje i za prethodni e, ugovor iz 2016. tako da tu sad završava to četvrogodišnje razdoblje. Ukupni troškovi milijun 400 tisuća. E, ne, milijun i 200 tisuća godišnje. No ovdje govorimo o produžetku i moramo usporediti povećanje najma, tržišnih cijena najma i čak i s tim povećanjem još uvijek smo ispod e, cijena koje vrijede za zgrade kategorije B tako da ćemo po četvrtnom metru plaćati 33,4 eura mjesečno, a tržišna cijena bi bila 36. Od 36 do 40 e, eura po četvrtnom metru mjesečno. Tako da ti su nam pokazatelji korisni i to je, vidi se da smo dobili dobru cijenu, bez obzira na e, tržišno povećanje cijena. Sigurnost e, informacijskih tehnologija, to je naravno iznimno bitno i to je jedan od izazova koji su pred nama. E, ovo je za nas golemi e, projekt izgradnje. Provjerili smo i s drugima koji su nedavno gradili u Kini i svi potvrđuju da je komplicirano. Postoji čitav niz ograničenja na stvari koje možete uvesti, a koje su vam potrebne za odraditi taj posao u određenim dijelovima zgrade ćemo morati imati 100% kontrole e, nad apsolutno svime što smo napravili. Ali bit će teško imati 100% e, kontrolu cijele zgrade. Ako bismo to, na tome insistirali, morali bismo dodati e, našem ukupnom trošku još nekoliko nula. No naravno, to je tema koja je iznimno važna i na nju ćemo se morati još vratiti. E, ja ću vrlo rado s vama o tome još razgovarati. No u ovom trenutku je malo rano odrediti kako, to, kako ćemo to učiniti. Zatim, e, kad govorimo o zajedničkom korištenju zgrada, to je za nas stvarno važno. Imamo čitav jedan sektor koji se bavi isključivo time Imamo gotovo 150 takvih e, projekata i samo jedna trećina su sa zemljama članicama, a dvije trećine otpadaju na europske institucije. Parlament je što se mene tiče e, itekako dobrodošao, nešto malo naplaćujemo, naravno ništa od toga ne zarađujemo, no to sve ima svoju cijenu i rado ćemo vas ugostiti. Kad se kad govorimo o Pekingu, tamo imamo tri takve zgrade u kojoj, koje zajedničko koristimo. Dakle, SVD e, i Investicijska banka te e, IPO. To su institucije koje su tu već prisutne. I sada ne možemo mi odlučivati u njihovo ime, ali pretpostavljamo da će s nama ostati i u novoj zgradi, tako da i o tome vodimo računa prilikom planiranja. Ne možemo uvijek planirati sve naše nekretnine zato što smo spadamo pod proračunska ograničenja. No, shvaćam da neke stvari moraju ostati takve kakve jesu. No, zajedničko korištenje zgrada i suradnja je naravno bitno e, za sve naše delegacije u inozemstvu, a isto vrijedi i za Kinu. Hvala vam, a sada riječ gospođa Holmajer. Pravi ste diplomat. Uspjeli ste kompletno izbjeći e, cijelo temu parlamenta. Svih ste spomenuli osim parlamenta. Ja ću vam vrlo rado poslati popis parlamenta o zajedničkom korištenju zgrada i očekivat ću da nam ne namećete dodatne troškove već bi nas se trebalo tretirati kao i sva ostala veleposlanstva koja ne plaćaju nikakve dodatne e, naknade. Rado ću vam poslati popis svih puta kada ste e, nas odbili, kada ste odbili suradnju s nama. A što se tiče najma, pitanje je dobro. jer unatoč tome što plaćamo više od 50% više, zato što je tržišna cijena porasla za 92%, naravno da je najam viši. No, morat ćemo iskoristiti i druge e, ponude koje su nam e, stigle za zajedničko korištenje zgrada. Dobro, konačnu odluku ćemo donijeti na sljedećem sastanku. Hvala vam. Posljednja točka današnjeg dnevnog reda je razmjena gledišta o daljem postupku nakon usvajanja rezolucija parlamenta te o napretku u vijeću u pogledu VFO-a i vlastitih sredstava. Mislim da možemo reći da je finsko predsjedanje E, zapravo da prijedlozi finskog predsjedanja koji su objavljeni 5. E, prosinca su daleko ispoda onoga što parlament očekuje od ulaganja u klimu, sigurnost, mlade i tako dalje. E, obveze Ursula von der Leyen o kojima smo tek jučer dobili nešto više vijesti, neće se moći provesti pod 0,7 posto je jednostavno nemoguća jednadžba ako želimo biti ozbiljni i ako želimo ispuniti očekivanja naših građana. Ovaj prijedlog je tek e, prvi korak vrlo teških pregovora u vijeću, te naravno s parlamentom, a i parlament mora dati svoju suglasnost. A parlament je potpuni suzakonodavac na određenim aspektima te na vladavini prava. Tako da još je tu jako puno posla, to je stvarno sigurno. Gospođo Marquez, hoćete li nas vi izvijestiti? Govorit ću na portugalskom. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Odlično je da možemo danas razgovarati o ovoj temi nakon usvajanja rezolucije Europskog parlamenta. Rezolucija je usvojena golemom većinom, a to je zapravo bila odlična podrška mm, izvješću koji je usvojen u studenom. I jako je važno da istaknemo da smo u rezoluciji podržali ranije izvješće Europskog parlamenta, a istovremeno smo vodili računa o o zelenom planu i proračunu za taj plan. Taj je plan vrlo bitan zato što će u ovom VFO-u ujediniti nekoliko komponenti. No, e, ostaje otvoreno pitanje financiranja zelenog plana. Drugim riječima, kako će izgledati e, ta financijska struktura koju će predložiti komisija. E, trebali bi nam novi nova financijska sredstva i trebalo bi identificirati na koji način različite politike mogu pridonijeti u borbi protiv klimatskih promjena. E, parlament je bio jasan i tražio 25%, da 25% cjelokupnog VFO e, mora biti usmjereno u borbu protiv klimatskih promjena. Od posljednje rasprave na ovu temu ovdje u odboru E, tim izvjestitelja ja i kolega Obricht te izvjestitelji i izvjestitelji u, su izvjestitelji za vlastita sredstva, gospodin Fernandez i gospođa Hajer. Mm, svi smo mi dakle stvarno vrlo e, blisko surađivali kako bismo u parlamentu uspostavili sustavni dijalog sa izvjestiteljima iz različitih odbora i moram istaknuti da nam je i predsjedništvo parlamenta pružilo stvarno veliku podršku i kad je riječ o tome da se osigura interni dijalog i koordinacija, ali i u zastupanju stavova parlamenta ostalim institucijama i to posebice u Europskom vijeću. Svi znamo da je na sljedećem samitu koji počinje danas E, naš predsjednik Sasoli će još jednom istaknuti stajalište Europskog parlamenta o VFO-u. Imali smo e, sastanke kontaktne skupine sa predsjednikom parlamenta, održali smo sastanke e, izvjestitelja izvjestitelja u sjeni iz različitih odbora i sada pokušavamo uskladiti naše, e, naša unutarnja stajališta i to u suradnji s ostalim e, odborima. Jako je važno da postoji taj dijalog zato što u ovdje u parlamentu se zapravo bavimo sa dvije stvari. S jedne strane moramo dati našu suglasnost e, VFO a s druge strane Europski parlament ima moć, ima ovlast odlučivanja za svaki program i za svaku proračunsku stavku. Na sljedećem sastanku odbora i na e, sljedećem sastanku konferencije predsjednika ćemo e, voditi računa o svim stajalištima e, ususret naravno sljedećih pregovora sa vijećem. Uvjereni smo da se najgori scenarij da dakle najgori scenarij, dakle da idemo na trijaloga, da nemamo zajedničko stajalište u parlamentu, mislim da se tako nešto ipak neće dogoditi, ali jako je važno da se dogovorimo u parlamentu i da imamo vrlo jasna stajališta. Hvala vam sada gospođa Ajer. Hvala vam lijepo. Evo e, kolega Jose Manuel Fernandez je to objasnio. Ovaj proces je isti, kao što je prvo rekla kolegica. Ako treba analizirati prijedlog Finske u sklopu nego boksa, možemo reći da je Finska doista uložila velike napore u odnosu na početni dokument, ali još smo daleko od konačnog rezultata. Postoje razlozi za zabrinutost. Dakle, budući da Finska dovodi u pitanje e, vlastita sredstva iz PDV-a, Finska predlaže da se to ukine, što doista izaziva zabrinutost parlamenta i također se e, ograničavaju, e, ograničava se sustav vlastitih sredstava na doprinos za plastiku. Mi smo imali sastanke sa finskim predsjedništvom i sa kontaktnom skupinom i svaki put smo ustrali na tome da je za parlament važno da se definira e, taj sustav vlastitih sredstava i da je to naš preduvjet za davanje suglasnosti za VFO. To je ono što je rekla i Margarita. Imamo doista dobru suradnju sa pregovaračkim timom i naprosto čekamo da se stvari odblokiraju u vijeću. Hvala. Gospodine Murešan. Hvala vam. Ja bih htio podržati e, izvjestitelje i ovo što su sada rekli. Mislim da je jako važno da se držimo stajališta parlamenta te da i dalje vijeću objašnjavamo da stajalište parlamenta zapravo e, odražava političke obveze koje su preuzeli predsjednik vijeća i e, naši ministri, premijeri. Vijeće neće vijeće ne može očekivati da će oni e, napraviti sporazum kakav njima odgovara i da će onda parlament to ratificirati. U prošlosti je vijeće uvijek odgađalo e, odluku zato što e, premijeri svi znaju da se mogu dogovoriti samo pod pritiskom u zadnjem trenutku. praksa parlamenta je bilo da se složi, ali ovoga puta će to stvarno biti drugačije. Treća stvar. novi prioriteti traže nova sredstva i e, to je vrlo važno, pogotovo kada se vidi što se dogodilo u okviru proteklog VFO-a. Protekli VFO je odlučen 2013. I od tada smo morali osmisliti e, puno novih projekata koji nisu predviđeni na početku VFO-a. Junkerov plan, e, FC za Afriku, zatim Afrički fond, fond za izbjeglice i čitav niz drugih fondova za migracije u, dakle, pod naslovom 3 nismo uopće imali prostora godinama i nismo imali novaca za odgovore na bilo kakve nove krize. Zbog toga je naš zahtjev, dakle, onaj koji se odnosi na fleksibilnost i svi ostali zahtjevi su stvarno bitni i od njih ne možemo odustati. I još jedna poruka. Komisiji treba reći da je prijedlog protekle komisije iz 2018. bio prenizak. Mm, bio je pre različit od mm, prijedloga i zahtjeva parlamenta, bio je preblizak nekim prijedlozima nekih zemalja članica u vijeću. A neki traže dakle 1% i prethodni nacrt proračuna komisije. E, jer to stvarno neće biti svrsishodan proračun. I sljedeći komentar je vrlo bitan. Valja premostiti jaz između potreba i onoga što je vijeće spremno platiti. I zbog toga u potpunosti podržavam naša dva e, izvjestitelja. Vlastita sredstva stvarno mogu biti jedan dio rješenja. I posljednji komentar, gospodine predsjedatelju, je sljedeći. Meni je jasno da u nekim zemljama uplatiteljima građani vladama šalju poruku da moraju osigurati da se novac iz proračuna koristi na primjeren način. E, količina i učinkovitost izvršenja proračuna su ključne teme i vlade moraju o tome voditi računa, to mi je posve jasno. No, mi smo u proteklih nekoliko godina razvili jako puno instrumenata kojima se osigurava da se proračun dobro troši. E, sljedeće godine, na primjer, pokreće se rad Ureda javnog tužitelja. Imamo propise o vladavini prava. Imamo mjere kojima se smanjuje e, birokratiziranost i administrativno opterećenje. To moramo sve ponoviti vijeću i e, obratite se onim zemljama koji e, inzistiraju na 1% BND-a i objasnite im da postoje E, alati kojima se omogućava bolje korištenje EU sredstava. Sve nove inicijative komisije o ozelenjavanju, to se zove samo fond za tranziciju. A to će biti učinkovito jedino ako budemo imali dovoljno sredstava. Stoga se veselim novom prijedlogu komisije u siječnju, on dakle e, Fondu za pravednu tranziciju, ali mi moramo voditi računa da sve ono što mi predlažemo za borbu protiv klimatskih promjena ne utječe negativno na sve ostale politike Unije. Hvala vam. Hvala. Evo, nakon što su govorili izvjestitelji i gospodin Murešan, ja zapravo nemam što puno ni dodati. No, možda da pojasnim neke stvari. Prijedlog predsjedništva nije dobar, ni što se tiče iznosa, ni što se tiče sadržaja. Mm, nedostaje revizija u srednjoročnom razdoblju, nedostaju mm, politički prioriteti poput fonda za pravednu tranziciju, to da se 20% sredstava mora biti usmjereno za borbu protiv klimatskih promjena, nisu pruženi odgovori na sve obveze koje je preuzela nova komisija. No samo vijeće u svojim odlukama, kada je imenovalo kandidate za povjerenike. Nemojte zaboraviti da su vlade te koje su predložile povjerenike koje je onda ovaj parlament potvrdio. I sami povjerenici i povjerenice su pred ovim parlamentom se obvezali da će e, provoditi čitav niz inicijativa. Tako da ovaj prijedlog nije uopće u skladu sa svim tim obvezama koje smo svi preuzeli i mi i ostale institucije. današnji prioriteti nisu isti kao prioriteti iz 2012. kada smo dogovarali sadašnji VFO. A, ili zapravo da se ispravim, današnji prioriteti su oni iz 2012. plus ovi novi današnji. Tako da ne možemo sa istim novcima financirati ono što nam je bilo potrebno tada i ono što nam je potrebno sada. Jedino rješenje jedini način e, da sve uskladimo su nova vlastita sredstva. Mislim da mogu biti bar malo optimistična zato što vidim da je u novom dokumentu finskog predsjedništva da su ostavljena jedna vrata otvorena prema novim vlastitim sredstvima što prije nekoliko godina bilo potpuno nezamislivo. Tako da evo ajde barem tu možemo biti malo optimistični i možemo nastojati objasniti i pokazati kroz brojke, imat ćemo puno seminara u sljedećih nekoliko mjeseci, jest da je jedini način da napredujemo, a da pritom ne tražimo više novaca od zemalja članica, da, dakle, da imamo ta vlastita sredstva, nova vlastita sredstva. Još jedna stvar koja me e, brine u novom prijedlogu finskog predsjedništva je sljedeće. Dakle, tu, dakle, količina detalja koji su u vezi sa postupkom suodlučivanja. Dakle, program za podršku reformi sada postaje BIK prema prijedlogu komisije. To znači da ovaj parlament ne bi mogao više pripremati izvješće. Prijedlog finskog predsjedništva zapravo sadržava, dakle, gotovo je sve odlučeno. Mi nemamo tu ništa za odlučivati jer su oni sve odlučili. Odlučili su količinu, to jest iznos, kako će to biti preraspodijeljeno, kako se donose odluke, dakle sve. Oni su već pripremili izvještaj unutar tog nego boksa. I ja sam to stvarno jako detaljno proučila jer je to dio koji je baš moj posao, ali dakle otišli su puno u detalje, dakle i u poljoprivrednu politiku i u kohezijsku politiku, ali to u principu uopće nije u skladu sa odnosima, sa definiranim odnosima između institucija. Tako da bojim se da bimo tu mogli imati probleme u svim pregovorima. Jer naravno mi kao u postupku odlučivanja moramo pripremati izvješća i na tome raditi, a ako su oni tu sve već odradili. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Andresen. Hvala vam. Ja ću govoriti na njemačkom. Što se mene tiče, e, pregovori o E, VFO-u bi trebali biti pregovori o budućnosti Europe. A u ovom trenutku se zapravo stalno mijenjaju brojke, zarezi. I neke zemlje uopće ne e, pomažu u cijelom tom procesu, nego dodatno kompliciraju e, postupak. Došlo je do određenog napretka u proteklih nekoliko mjeseci, no ti napreci nisu dovoljni. Jučer smo, na primjer, razgovarali o zelenom planu na plenarnoj sjednici, no ako vidimo da, ćemo odlučiti, dakle, da ćemo imati klimatsku neutralnost za 2050. No, mislim da je to veliki problem. Mislim da imamo zapravo, moramo se vratiti na onu temeljnu raspravu, zato što ove brojke koje imamo danas jednostavno nisu dovoljne za ostvarenje e, klimatskih ciljeva. Moramo, morali bismo ulagati mnogo više. Neke države ne, e, se ne miču sa svojih stajališta, se vrlo se čvrsto drže tih stajališta, a jučer smo slušali o brojkama, o, o, o iznosima za klimatske promjene, a te su brojke zastarjele. Mi trebamo sada nove iznose, budući da imamo nove izazove. I ja sam i zbog toga želio da danas povjerenik bude s nama jer to su stvari o kojima treba razgovarati ne samo sa državama članicama, već i sa e, komisijom. Trebaju nam milijarde svake godine ako želimo financirati sva ta ulaganja, a mi kasnimo. Uvijek imamo iste probleme. Ako se zemlje članice budu nastavile svanđati i ne budu pronalazile e, kompromise, sve će kasniti. I programi koji se odnose na klimu i na e, poljoprivredu i na sve učilišta, a jako puno e, osoba ovisi o tim financijama, o tim e, financijskim sredstvima. Prioriteti se ne mijenjaju, a i sukobi se ne mijenjaju, isti su već tjednima. Mi očekujemo da ciljevi poput onog koji se odnosi na klimatske promjene, da će to dovesti do veće kohezije u parlamentu. Zapravo, općenito do veće kohezije. Mi smo u parlamentu stvarno ujedinjeni i to je dobro. A u sljedećih nekoliko mjeseci ćemo to morati iskomunicirati i poslužiti kao primjer i zemljama članicama. One također moraju povesti tu raspravu. E, naravno, valja se obratiti i javnost koja u nekim e, zemljama članicama i dalje malo kritična. E, stoga hvala svim kolegama, znam da je još jako puno posla pred nama, no ja se nadam da ćemo uskoro barem čuti stajalište vijeća kako bismo mogli nastaviti e, s poslom. Gospodin Papadimolis, izvolite, ja ću govoriti na grčkom. došlo je do nečeg pozitov. Sve su politički e, klubovi odbacili prijedlog finskog predsjedništva. I to vrlo odlučno. To je zato što smo se dogovorili da, da bismo financirali svoje prioritete. A komisija ih je dogovorila, i, a ti prioriteti su se temeljeni na prijedlozima država članica. Sada je godinu dana kako su ti prijedlozi objavljeni i tih 1,3 evropskog GNP p-a je vrlo važno. A izjava koju će naš perec predsjednik predstaviti Europskom e, vijeću Europe za nekoliko sati i gdje će vrlo jasno odbaciti finski prijedlog i tražiti nešto puno ambicioznije, ta je izjava vrlo važna. Jer to se temelji na našoj rezoluciji. Znači 1,3 je e, apsolutni minimum za financiranje onoga što građani e, traže od nas. A Prijedlog predsjedništva je uvreda razumu i uvreda parlamentu. Mi smo su zakonodavci i moramo igrati svoju urodu. Ne smijemo biti pre, e, ponizni e, izgovori. Pred izgovorima nema vremena, moramo se dogovoriti, moramo učiniti velike ustupke. Finski predlog reže 13% za regionalnu politiku, 25% za eh, život za klimu, 30% za obzor, 48% za Erasmus, 35% za eh, CF. E to su sve smanjenja. Iako usporedimo taj prijedlog sa prethodnim VFO-om, Imamo 1, 2 ili 3% na e, kontrolu granica, a 30% na sigurnost i obranu. Kako možemo tu neravnotežu e, opravdati? To je nemoguće. A ono što je e, vrijedno žaljena je da povjerenik Han danas nije ovdje. On bi trebao biti u ovom odboru da pokaže želju za e, zajedničkim radom sa Europskim parlamentom. I slažem se s kolegama koji su rekli da bismo trebali povećati pritisak i tako povećati naše resurse. To je jedini način da se spreči to, ta svađa između onih koji doprinose i oni koji dobivaju, što znači da je sve više rezanje sredstva sredstava u ovfo I jedan način da se e, izađe iz e, toga je da komisija da novi prijedlog na temelju e, izvješća Monti. Hvala. Gospodin Komo, izvolite. Hvala vam lijepo. Pa mislim da je ova razmjena mišljenja vrlo simpatična, međutim E, osim tog zadovoljstva da se ovdje družimo, ne vidim baš nekog interesa u tome s obzirom da povjerenik nije ovdje, tako da je to ipak frustrirajuće. E, što se tiče ovog pitanja višegodišnjeg proračuna, mislim da bi naš pristup trebao biti da se odluka donosi na temelju novih političkih odluka. Ja sam čuo što je predsjednica komisije jučer rekla, E, i ona je govorila o europskom zelenom planu. U SAD-u 30. godina imali smo New Deal, novi dogovor, nakon financijske krize i što je tada učinio predsjednik Roosevelt, povećao je poreze i to značajno pokrenuo je politiku masovnih ulaganja, zadužio se i cilj je bio da se ostvari pravda u društvu. Ako želimo provesti zeleni plan, ne možemo to učiniti ako proračun ostane isti. Tako da mislim da je tu ključno da se promijeni, promjene proporcije s obzirom na nove ciljeve bilo da je riječ o 1,16, 1,2 ili više, sve to skupa nije toliko bitno i nije zapravo dovoljno u odnosu na naše potrebe. I kako bi se stvari doista promijenilo, treba se reformirati sustav vlastitih sredstava. I u tom smislu se slažem sa finskim predsjedništvom vijećem da kako, mi svi smatramo da su vrata otvorena zato što nisu zatvorena. Međutim, što se tiče PDV-a, to je bio jedan od vlastitih izvora vlastitih e, prihoda. A od novih se navodi samo e, dakle, taj doprinos za plastiku, ali ništa više od toga, i čak se više ne govori niti o trošarini na kerozen, što je šteta, zato što je to nešto što bi se lako moglo prikupiti i pravedno je. Europski građani e, plaćaju porez na benzin, međutim e, ne plaća se benzin na zrakoplovstvo. Nije jasno zašto je to tako. Tako da mislim da bismo doista trebali jasno reći da parlament želi veću e, proračunsku autonomiju i želi moći imati vlastite proračunske prihode i to ekološke prirode, što je važno za predstojeće razdoblje. Postoji još jedna tema, e, budući da smo tu, imamo ovaj interni sastanak, možemo to iskoristiti. Zanima me e, do koje mjere ćemo doista biti složni do samoga kraja. Jer shvatio sam da je stajalište parlamenta vrlo složno, ali me zanima do koje mjere ćemo e, doista biti jedinstveni kako bismo dobili tu bitku, jer riječ je o bitci e, protiv vijeća. I pitanje je hoćemo li doista ići i do blokade ukoliko ne dobijemo određene stvari koje trebamo precizirati. Jer ako mi govorimo da vrlo smo zahtjevni, imamo visoke zahtjeve, a onda zbog vremenskih rokova na kraju popustimo, onda mislim da to nema smisla. Osim toga, to će nas oslabiti za daljnje pregovore. Ako e, ne uspijemo urazumiti vijeće, mislim da trebamo zapravo imati jedan prekid e, da bismo dobili na svoju stranu javnost. Jer mislim da javnost e, neće biti protiv našeg prijedloga naspram prijedloga država članica. Treba vidjeti koliko smo daleko spremni ići u ovom e, razdoblju koje je pred nama. Hvala. Hvala. Gospodin Kone. Ja ću govoriti njemački. I obećam da ću biti kratak. Jer mi je tako predsjednik jasno pokazao shvaćam frustraciju jer ovdje razgovaramo već po ne znam koji put, puta u ovome odboru a također i kontaktna skupina Europskog parlamenta i pregovarački tim o tome govore, a naše stajalište je vrlo jasno. Dakle, došao je trenutak da države članice se pokrenu. Nešto bih naglasio jer je to gospodin Morrison e, spomenuo, a radio se o nečem dosta važnom. U onim zemljama koje e, doprinose puno u proračun, u Europske unije. Pitanje je kako se novac troši. Je li to racionalno? Gospodin Morsen je e, spomenuo mehanizam, ali e, nije 100% sigurno da će se to dogoditi jer u Finskoj se govorilo o reverznoj većini i da će vijeće nešto morati odbaciti i Dakle, to će biti odlučni trenutak za parlament, a drugi odlučni trenutak za građane u smislu povećanja e, e, e europskog budžeta. Dakle, taj mehanizam za vladinu pravima je vrlo važan i to moramo pokrenuti. Osim toga, mislim da jako dobro surađujemo i da bismo trebali dostati signal da je naše stajalište jako snažno. Najljepša hvala predsjedatelju. Tri stvari želim reći. Prije svega, Mislim da ne bismo trebali koristiti e, riječi da su parlamenti države članice u sukobu. Kao države članice mi imamo različita polazišta E, u postizanju europskih ciljeva, a te različite polazne točke znači da su razlike između države članica. Poljska nema razlog za žaljenje, ja nemam osobno takvih razloga, no mislim da moramo komunicirati sa, e, sa građanima Europe i reći im da imamo različite polazične točke, na primjer što se tiče novog zelenog plana. Druga stvar koju želim reći je da treba uzeti u obzir e, histeriju koja se tiče zelenoga plana, ali jer imamo ciljeve koje želimo postići, ali ne i novaca e, kojim bismo to postigli. Recimo, kad se e, radi o odbivanju novaca iz CEFA i drugih politika za te ciljeve, to vjerojatno neće za nas biti dobro prisjetimo se da Europa nije ostatak svijeta, ostatak svijeta nije Europa. E, pogledao sam što radi parlament i napravio sam to u kontekstu e, konkurentnosti sa drugim gospodarstvima i to je ono što će naši e, glazači o nama misliti u budućnosti. Hoćemo li biti kompetitivni, konkurentni i to bi mogao biti problem ako pogledamo na europski energetski sektor u kontekstu drugih politika koje se recimo provode u Kini, ostatku Azije i Sjedinim državama. To je nešto to trebamo uzeti u obzir. A što se tiče finskog prijedloga, on nas ne približava kompromisu. E, želio bih da možemo jedni o drugima govoriti ljubazno i a i o novim e, e, izazovima na temelju finskog prijedloga Poljska je spremna na pregovore i razumijemo e, ciljeve, ali nam trebaju konkretnije informacije u našim pregovorima o A sada gospodin Švarci iz komisije, možda bismo E, se treba usredotočiti na dva pitanja. Prvo, kakva je procjena komisije o tome što je predložilo finsko predsjedanje, a drugo koju će stajalište zauzeti komisije danas u e, e, raspravama koje će se održati u toku popodneva. Hvala predsjedatelju dragi izvjestitelji, e, zastupnici i kolege. Prvo moram reći da se povjerenik Han ispričava što danas nije ovdje. Ima e, vrlo zgusnuti dnevni red, ali će vrlo e, blisko surađivati sa odborom kao što je blisko surađuje s parlamentom u posljednjih deset godina kako je povjerenik. Vrlo ću rado odgovoriti na pitanja koje je upravo postavio predsjedatelj. Kao što svi znate, finsko predsjedništvo je eh, objavilo pregovaračku kutiju i eh, Komisiji sviđa što je parlament kritičan, no želio bih napraviti razlike između nekih elemenata koje mi smatramo konstruktivnima u ovom eh, dokumentu, a od onih koje smatramo negativnim. Pozitivni elementi koje vidimo je da je klima, odnosno 25% za klimu je sada uključena i to je jako dobar korak naprijed. Što se tiče mehanizma za vladavinu prava, sada imamo e, tekst koji je jako blizak prijedlogu komisije i e, zapravo odnosi se na vladavinu prava koja je komisije vrlo važna. Vrlo je važno da se e, e, e, reverzna kvalificirana većina još uvijek u zagradama. To je vrlo delikatno pitanje i to će biti nešto o čemu će se razgovarati na kraju pregovora. Postoje i kvalitetni pozitivni elementi u kohezijskoj politici, prijenosu kohezije, kohezijskom prijenosa i pozitivno je da budžetizacija ETF-a i nema instrumenta za e, za susjedstvo je nešto što je vrlo veliki korak naprijed i to je nešto što bi parlament trebao e, pozdraviti. Također mi pozdravljamo da Kutija e, upućuje na pravičan mehanizam prijenosa i e, tranzicijskog fonda, a rekli smo da, da će 14. siječnja komisija dati svoj prijedlog. A sada negativni elementi, očito 1,7% koji se predlaže, to smatramo nedovoljnim, ali ono što je još gore je to da način na koji se to napravilo je zapravo da se srezalo sve nove e, prioritete. Ovdje imam e, na umu Frontex, Europski obrambeni fond, mnogi programi za konkurentnost će biti srezani, e, vanjski programi se režu, dakle te, ti, ta rezanja od 47 milijardi eura za prioritete je nešto što mogu o tome detaljno govoriti, ali mislimo da su ta rezanja problematična i to je nešto e, što će predsjednica komisije e, e, reći pred vijećem. A druga stvar je također rezanje administracije. Ja sam ja, sa velikim zanimanjem slušao ovo što ste rekli o nekretninama. Dakle, e, to je 2 milijarde eura e, rezova za administraciju, a to može doći do smanjenja osoblja u svim institucijama, uključujući i parlament. To je krajnji rezultat koji mi ne možemo prihvatiti, koje, nešto protiv čega se borimo i nadamo se da će nas u tome parlament podržati. Što se tiče novih vlastitih resursa, ja se slažem sa onim što je rekla gospođa Saba. Nedovoljno je ono što je u kutiji. Još uvijek postoje elementi napretka, imamo e, ono što se tiče plastike, to je sada izvan zagrada, imamo PM liniju za druge moguće vlastite resurse, a to je također e, napravljeno pod pritiskom parlamenta i mi kao komisija pozdravljamo taj pritisak i nadamo se da ćete nastaviti s tim pritiskom. I još jedan element koji je jako kritičan je fleksibilnost i to možda e, nije dovoljno naglašeno mi smatramo da je ono što to e, e, je u pregovaračkoj kutiji, to je vrlo ozbiljno smanjenje fleksibilnosti. Neki od vas ćete se sjetiti 2014. i za ostataka imat ćemo jako smanjene kapacitete da bismo se bavili takvim pitanjima. E, to je malo sakriven problem jer svi govore o sveukupnim razinama, ali ja bih i se nadao da će parlament e, također naglasiti ovaj problem kao što to čini e, e, i komisija jer razina fleksibilnosti zapravo nama omogućava da reagiramo na krize kao što smo to mogli prema sadašnjem VFO i trebalo bi zapravo zadržati barem ono što je u trenutnom VFO a tekst u kutiji je ispod toga i to moram jasno naglasiti jer je to nešto što smatramo vrlo, vrlo kritičnim. Ti elementi su nešto o čemu ćemo morati se oglasiti u sljedećoj verziji pregovaračke kutije i kao što znate sljedeći korak e, e, čini se da će preuzeti predsjednik e, Vijeća Europe. Mi tako također šaljemo još jednu poruku i to će predsjednica reći. E, želimo da se postigne vrlo brz dogovor o VFO. Sada kasnimo u usporedbi sa prošlim puta, a prošli puta je se kasno počeo primjenjivati program e, prema VFO. -u i također mislimo, a to je možda nešto što je zanemareno do sad, a da dijalog sa Europskim parlamentom e, sada pod hrvatskim predsjedanjem mora biti intensificiran. Znam da to hrvatsko predsjedništvo želi napraviti. To je procedura koju treba nastaviti. Vijeće mora biti svjesno stajališta parlamenta i mora biti, e, dijalog mora biti redovitiji. Prema tome potičemo i ohrabrujemo to. I ja mislim da je to moja procjena odnosno procjena komisije e, o pregovorima i e, što su glavne poruke koje će e, predsjednica danas poručiti ispred vijeća. I sada u zaključku molim vas. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti svima na postavljenim pitanjima i komentarima. Vrlo je važno da razvijamo ovaj dijalog. E, vi ste također, nema prijevoda? A. Ok. <laughs> E, je voulais aussi remercier les, Želim također zahvaliti komisiji na postavljenim pitanjima. To je za nas vrlo važno. Mi smo već upozorili na te aspekte. A što se tiče pregovaračke kutije, podsjećam da svi članovi Vijeća za opće poslove imaju informaciju o stajalištu parlamenta. Parlament je finskom predsjedništvu to proslijedio. Ministrica Tupenainen je svim članovima odbora za opće poslove Vijeća za opće poslove podijelila stajalište parlamenta tako da e, su svi upoznati s time i to za svaku e, detaljnu točku. Mislim da je to dosta važno s obzirom na ovaj međuinstitucijski dijalog o VFO. E, zatim, kada je riječ o građanima i o tom prostoru za financiranje Europske unije. Komisija je definirala neke brojke vezano uz e, prednosti unutarnjeg tržišta, ali moram samo podsjetiti e, dakle na saslušanje gospodina Hana Budući da tu postoje i neto e, uplatitelji, neto primatelji, međutim to zapravo ne postoji s obzirom da su jedni, dakle i oni koji uplaćuju također i dobivaju sredstva. Znam da se to koristi u kampanjama, međutim treba nam jedna E, informacijska strategija koja bi mogla omogućiti da građani shvate koja je dodana vrijednost aktivnosti Europske unije i proračuna Europske unije. Zatim, što se tiče sustava vlastitih sredstava, evidentno je da je teško krenuti u sljedeću fazu ako ne dobijemo pojašnjenje. Dakle, to nije odluka, nego pojašnjenje. Namjerno sam upotrijebila tu riječ, dakle, a vezano uz sustav vlastitih sredstava. Istina je da proračun kakav imamo i koji se uglavnom financira iz doprinosa država članica, iz, njih, iz BND-a, mislim da ako se to ne promijeni nećemo uspjeti da proračun bude dovoljnog opsega za financiranje svih e, potreba u Europskoj uniji. Što se tiče sljedećeg e, predsjedništva, pregovarački tim je već stupio u kontakt sa hrvatskim predsjedništvom. Imat ćemo bilateralne sastanke sa hrvatskim predsjedništvom i prema potrebi s Njemačkom. Tako da nam treba e, strategija za dva predsjedništva, a nakon toga je portugalsko predsjedništvo. Il y a une, question qu'à mon avis c'est très important et je... Postoji jedno pitanje koje je vrlo važno i to želim reći nakon ovo što je rekao Razmus. Dakle, sve političke inicijative Europske unije moraju se financirati iz proračuna. To znači e, da će biti više transparentnosti i Europski parlament će imati svoju ulogu. U ovom scenariju koji je pred nama ne možemo prihvatiti da se financiraju neke političke inicijative ili konkretne politike izvan VFO-a i mislim da parlament mora biti doista oprezan kada je riječ o tom riziku. Hvala. This topic and... Ovime završavamo ovu temu i sastanak odbora za proračun, ali prvo, na kraju moramo reći da se sastajemo 13. siječnja u Strasburu, a to će biti zajednički sastanak ikona i budžeta sa gospodinom Hoerom koji će biti nazočan, a zatim u Briselu 22. i 23. siječnja e, gdje će gospodin Han doći na naš sastanak. To je neslužbeno potvrđeno. Hvala vam.